Potrebno je da se mm, na neki način ublaže neke e, krivi poteze. Čini se da neke strukturne e, poteškoće ćemo imati. Neke smo e, već spomenuli u izvješću koje je komisija usvojila 24. srpnja, a kad je o stanju implementacije okvira za sprečavanje pranja novca. Ja vjerujem da je ovo izvješće ujedno dobra osnova za analizu svega onoga što treba učiniti u budućim koracima. Pravila o sprječavanju pranja novca i njihova primjena u e, praksi u slučaju svih e, ekonomskih operatera e, zapravo su preduvjet dobrog funkcioniranja sustava. Nacionalni supervizori moraju aktivno djelovati jer u nekim velikim skandalima oko pranja novca upravo ove institucije zakazale, a isto tako i primjena samog okvira sprečavanja pranja novca može pomoći u tim slučajevima. Uz to možemo isto tako i e, kazati da i nadzorna tijela e, mogu e, se učiniti kroz Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo. Mi smo pronašli slučajeve gdje su supervizori zapravo bili pod dakle sa premalim brojem osoblja koje nisu mogli djelovati onako brzo koliko je trebalo, a isto tako nisu reagirali kada su pronašli određene nedostatke. E, sama isto tako bonitetna analiza u slučaju supervizora i isto tako u nadzoru banaka ili isto tako nije provjereno i sama vjerodostojnost uprava u banakama. Znamo da ovakvi problemi nisu samo ograničeni na bankovni sektor, već isto tako postoje i u drugim dijelovima financijskog sektora kao i u nefinancijskom sektoru. Ovo je još jedno područje e, koje ne treba smetnuti suma, jer e, s obzirom na izvješće o financijskoj obavještajnim jedinica, e, sama analiza je pokazala da suradnja između financijskoj obještajnih jedinica mora se i nadalje unaprijediti kako bi se uveden jači mehanizam koordinacije i potpore nacionalnih financijskih obještajnih jedinica. Sljedeći sastav komisije treba odlučiti u sljedećim koracima, međutim političke smjernice e, predsjednika, sadašnjeg predsjednika su jasni. Moramo ojačati superviziju i moramo zatvoriti eventualne zakonske rupe. Dozvolite da vas e, obavijestim o, popisu e, trećih zemalja. Visokog rizika komisija će i nadalje e, aktualizirati ovaj popis u skladu sa direktivom, a što se tiče delegirane odredbe i vijeće i rezolucije iz ožujka koje je parlament su učinili doista puno toga kako bismo i e, udovoljili onoga što je tražilo vijeće parlament. Konsenzus između svih institucije o samom procesu kako bismo spriječili e, da ili parlament ili vijeće e, ne odbije ovaj popis. Ja bih želila isto tako naglasiti da će komisija i dalje izvršavati svoje analitičke radnje u stvaranju popisa i onog popisa koje isto tako čini radna skupina za financijske aktivnosti, a i direktiva ide i izvan toga i kriterija FATF, kad god je riječ o e, dakle stvarnom vlasništvu i o transparentnosti, što znači da ćemo navesti treće zemlje koje imaju strateške nedostatke, pa čak i ako nisu e, dakle e, na popisu radne skupine za financijske akcije. Metodologije iz 2018. godine mi smo e, pokušali pojasniti interakciju između samog popisa i one e, popisa koje je izradila radna skupina za financijske akcije. Također želimo isto tako detalizirati angažman u trećim zemljama prije no što ih izlistamo. Tu smo predložili da se na temelju naših plemenih analiza e, vidi da li treće zemlje e, mogu implementirati sve one mjere unutar jedne godine od ukazivanja na određenih, a mi želimo da se stvarno nastojimo da se ove države ne izlistaju odmah, već želimo sagledati sve razine rizika. Vjerujemo da će ovaj novi pristup, da će ovim suzakonodavcima omogućiti eh, uh, prihvatiti, omogućiti prihvaćanje popisa trećih zemalja. Komisija će održavati pilotički dialog i sa vijećem i i sa parlamentom kako bi se implementirala predložena metodologija e, sa ministrom financije. E, ću raspravljati o tome na listopadskom zasjedanju, a e, nastavit ćemo štititi financijski sustav od pranja novca, bilo kad je riječ o trećim zemljama, bilo kada je riječ o drugim elementima. Želim zahvaliti parlamentu na stalnom naporu i na stalnoj potpori koju smo doživjeli u ovom procesu koji je doista u interesu svih naših građana. Kiitokset komisari Jourovalle. Hvala lijepa, povjerenice Jurova. Sada imamo javljanja u ime klubova. prvih ima riječ gospodin Ferber. Izvolite, imate dvije minute. Gospođo povjerenice, predsjedavajuće, kolegice i kolege, kada vas slušamo, doista e, jest dojam da je sve u redu, da sve držimo pod kontrolom, vijeć se obvezuje, e, želi sustijati sat. za sat, se sprečava pranje novca, komisija provjerava sve zemlje, čini se da je sve u redu. Međutim, i činjenica jest da ništa nije u redu. Kada pogledamo izvješće komisije, dvije stvari su potpuno očigledne. Prvo, u 28 država članica 28 e, različitih tumačenja direktive o sprečavanju pranja novca, nema jedinstvene primjene direktive. Drugo, kada pogledamo i nacionalne službe, nemamo suradnju između pravosudnih organa i poreznih organa, a kad je riječ o prekograničnim slučajevima, čini se da ništa ne funkcionira. Kada pogledamo ove dvije e, kompleksa problema. Postoje samo dva rješenja. Prvo, bez direktive, već moramo ići na uredbu, a ako želimo imati jedinstveno pravo u Europi, onda moramo ići putem uredbe. Drugo, ako suradnja ne funkcionira i nemojte se ljutiti, ako upravo sada smo ispregovarali da Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo zapravo kao nadzorno tijelo treba nadzirati da li je nešto dobro učinjeno, onda time ne sprečavate pranje novca, već samo stvarate nove formulare između pojedinih tijela. Treba nam strukturirana suradnja koja može biti učinkovita. OLAF kod komisije, Europske, dakle, ured eh, javnog tužitelja, koje koji isto tako e, ima svoju ulogu i stoga zaista moramo razmisliti o prijedlogu imamo li i europskog tužitelja koji bi imao i e, provedbena prava kako bismo imali i u kaznenom smislu e, i kako stvari ne bi ostali na razini države članice. Moramo biti brzi. Čuli smo brojke, ne smijemo e, ni na koji način uljepšavati sliku, moramo pronaći rješenja. Ovaj parlament je spreman na to i zbog toga i ova jasna poruka, a sutra je na glasovanje, molim vas da donesete i da iznesete konkretne rezultate. Hvala vam. Hvala, gospodin Ferber. Sada u ime socijaldemokrata, gospođa Regner, izvolite imate minutu i pol. Hvala vam lijepa. Odmah ću se nadovezati na prethodnog govornika u Europskoj uniji. Imamo stroga pravila kad je riječ o sprečavanju pranja novca, ali što ta pravila uopće znači ako se ne e, provode, ako e, na neki način nisu pod jasnom nedvosmislenom kontrolom. Sama direktiva o sprečavanju pranja novca e, je nacionalno osmjerenje. Time moramo doći kraj ovakvih direktiva. Vidimo da se dugoročno problem sa Europskom službom za sprečavanje pranja novca može jedino riješiti a do tada moramo imati jedinicu koja bi preuzela Svaki novi skandal e, pranja novca je veći od onog pretora Ne smijemo čekati dok se dogodi sljedeći skandal. Druga a to je zlatne vize. Neki na tome zasnivaju svoj veliki prihod. To je kao e, luksuzna roba, kao vila, kao luksuzna jahta dakle kupuju državljanstva i dozvole boravka, a da pri tome se uopće ne postavlja pitanje porijekla imovine. To je skandalozno. Znamo da je pranje novce u uskoj vezi sa e, poreznim utajama, kriminalnim aktivnostima, stoga moramo u cijelosti obuhvatiti problem, a upravo i komisija mora započeti razmatrati zlatne vize i mora e, iznijeti praktična rješenja koja će biti E, rješiva kao takva u budućnosti. Hvala vam gospođo Regner, a sada ćemo čuti gospodina, gospodina Garikana u ime Renew Europe. Budimo iskreni. Zašto smo ovdje? Zato što sustav e, ne funkcionira. Stalno slušamo o tome da nema dovoljno resursa, imali smo saslušanje sa komisijom, slušamo o tome da se zakonodavstvo ne provodi, da je zakonodavstvo e, u svakoj zemlji drugačije da zakonodavstvo nije primjereno. I svi se slažemo i građani su zabrinuti zbog toga što zakonodavstvo o sprečavanju pranja novca je zapravo izvor svih mogućih, e, svakog mogućeg kriminala od trgovine drogom, trgovine ljudima. Dakle, sve se to financira upravo pranjem novca. Stoga, zašto sustav ne funkcionira? za, zato što e, zemlje nemaju poticaje da sustav funkcionira, jednostavno zbog toga što je zemljama polje da dobe novac kada im novac treba. Stoga na kraju dana, ako novac dolazi iz ne baš sasvim jasnih mjesta, pa tu uvijek možemo malo zažmiriti. A problem je u tome što je sustav snažan koliko je njega najslabija karika. I dokle god budemo imali ovakve e, sustave, imat ćemo i probleme. Čuli smo o skandalu iz Gdanska, dakle 200 milijuna eh, je tu oprano. I tu se ne, ne radi o tome samo da su tu eh, Danci i Estonci dopustili da se dogodi. Već kad je došlo i do Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, što su tamo čuli? Pa i onako nema europskog zakonodavstva i ništa se ne može učiniti. Drago mi je da je parlament ujedinjen i drago mi je da smo s kolegama postigli to da ćemo donijeti rezoluciju. Parlament smatra da komisija i vijeće i parlament moraju odraditi svaki svoj dio posla kako bi sve te agencije imale dovoljna sredstva za borbu protiv pranja novca. Stoga moramo imati zakonodavstvo koje se može provoditi u svakoj zemlji u Europskoj uniji i jedino ćemo na taj način imati e, sustav koji je doista europski i koji će onda moći funkcionirati. Hvala vam. Hvala vam gospodine Garikano. A sada riječ ima gospodin Gigold u ime zelenih na... Gospodine predsjedavajući, štovane kolegice i kolege u Europi, imamo jedan sigurnosni rizik koji zapravo notorno sve vlade zanemaruju, a to je pitanje pranja novca milijarde e, opranih e, eura e, kriminalci zarađuju sa najgorim oblicima kriminalnih radnji svoj novac milijarde i milijarde taj novac se pere i ponovo se vraća u kriminalne aktivnosti, u terorizam, a time se sve više i više e, investira u nekretnine, u centrima i zbog toga dolazi do porasta cijena nekretnina. I sve dok mi govorimo i razgovaramo o tome, vidimo da zapravo pravne mogućnosti postoje. Europa ima pravni okvir, za države članice koji omogućuje djelovanje, međutim e, tu se naprosto e, ogromni nedostaci. Deset najvećih skandala koje je komisija analizirala upravo pokazuje koliko je e, zanemarano djelovanje. Ne moramo ići na Cipar, Malta kao porezne oaze. Evo, bočimo sa Njemačkom, najveće zemlja članice, stotinu milijarde e, eura godišnje opere se i u Njemačkoj. A kad je riječ o financijskoj obavještajnoj jedinici, imamo 20.000 prijava koje nisu obrađene. Sama jedinica i služba ne funkcionira s obzirom da ju imamo još od treće direktive, znači već preko 10 godine, a ako nemamo sredstva za financijsku obavještajnu jedinicu, onda je ona upitna. Već mjesecima se svađam sa e, stručnim službama Europske komisije da li se tu treba povesti postupak e, o kršenju pravila, ne samo u slučaju Njemačkoj, već bi to trebalo učiniti u čitavom nizu država članica koje ne samo da ne realiziraju ovaj zakonski okvir, već e, koji trebaju primijeniti o zakonski okvir. Zbog toga vas pozivam da i u Europskoj komisiji otvorite jedno novo poglavlje. Nemojte samo gledati jesu li e, usklađeni slova i, i, i brojke, već da li se pravo provodi. Svi oni koji to ne učini, molim vas e, da konačno povedete postupak u kršenja pravila, a onda Konačno, moramo to riješiti kroz zajedničke europske institucije. Više govornika je to istaknulo da upravo e, službe koje će djelovati na razini Europe i vi u vijeću možete učiniti mnogo toga kako bi se i realizacija pokrenula i kako bismo dobili takve europske institucije koje će djelovati u polju pranja novca. Hvala. Gospodin Gogol. Sljedeći ima riječ gospodin Bek iz kluba Identitet i demokracija. Gospođo predsjedavajuća, sa petom direktivom u slučajanju pranja novca Europska unija obvezuje države članice da u mnogim područjima e, proslijedi osobne podatke Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo. To je odluka protiv koje samo lagači i štediše nemaju nikakve mogućnosti obrane. Međutim, uloga nevladnih organizacija Europska unija zapravo je izuzela iz borbe protiv, odnosno sprečavanja pranja novca prošle godine upozorio je e, povjerenik e, profesor Kenneth Wayne za nevladine organizacije je zapravo ukazao na problem nevladnih organizacija kad je riječ o e, pranju novca i kad je riječ o financiranju terorističkih udruživanja. Profesor Wayne je tražio proširenje zakonodavstva o sprečavanju pranja novca i na nevladine organizacije. Politički pritisak je uslijedio i on je morao odstupiti. Manival, to je e, služba za sprečavanje pranja novca e, pri Europskom vijeću koji dijeli mišljenje profesora Vejna koji je dao jasne dokaze o tome da se nevladne organizacije koriste kao e, alatke za pranje novca. Zbog toga postavljam pitanje zašto komisija izvan svog djelokruga e, drži nevladne organizacije. Jednostavno, odgovor bi mogao biti komisije ne želi da se nevladne organizacije smatraju kriminalnim milijom. Mi tražimo da se nevladine organizacije e, izuzmu iz ovog zakonodavstva. Bek, Ja sitten GUE-ryhmän nimissä edustaja Emanuel Morel, e, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Sljedeći govornik je Manuel Morel, imate minutu i pol. Hvala gospođo predsjedavajuća. Radi se o e, temi koja se čini dosta kompleksna i stručna, ali mislim da je jako važno za vjerodostojnost Europske unije da govorimo o tome. E, puno smo već govorili o ovom dokumentu, o borbi protiv pranja novca i e, bilo je E, e, bilo je tu puno skandala, recimo panamski dokumenti, bilo je puno e, afera vezanih uz porezne prijevare, korupciju i tako dalje. I radilo se o iznosima od stotina milijuna eura. I što se događa? Očito postoje određeni nedostaci koji se ne mogu podnositi. Prvo, preuzimanje direktiva nije obavljena. To vrijedi za većinu država članica. Treba dakle utvrditi da je došlo do povrede. Kapacitet e, odlučivanja od strane Europskog nadzornog tijela za banke ima određene e, granice. E, mi parlamentarci se sjećamo da je vijeće odbilo odobriti popis od 23 zemalja koje imaju određene manjke vezane uz financiranje terorizma i borbu protiv e, pranja novca. E, bilo je tu dosta absurdnih situacija, recimo Saudijska Arabija ili Djevičanski otoci ili Panama. I sada, s obzirom na ove probleme, postavlja se pitanje nije li vrijeme da e, prijeđemo na uredbu jer pokazujemo nemoć. To je nešto što jako brine nas parlamentarce, a sasvim sigurno i građane. Eh, Hvala gospodine Morel. Sada predajemo riječ gospođu Ferna, Ferraru. Onorevoli kolegi, l'immissione di proventi di attività illecite Sredstva koja dolaze iz ilegalnih aktivnosti je vrlo opasno to se širi i preko granica, stvara e, nepravilnosti na unutarnjem tržištu i na kraju zapravo šteti tvrtkama koje sve rade po pravilima. Osim toga, na taj se način omogućuje pojedincima i kriminalnim organizacijama da dođu do sredstava kako bi i dalje razvijali svoje aktivnosti. Mi smo u pokretu pet zvijezda razmišljali o tome kako da to postane prioritet u našem nacionalnom programu. Dali smo važan doprinos u tom smjeru uz pomoć pomoć direktive e, kojom se predviđa da oni koji su osuđeni za nekih zločina da sklapaju e, ugovore sa javnom upravom, da koriste javna sredstva ili da se kandidiraju e, na izborima. Osim tog zakonodavstva o borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, ja sam za to bila izvjestiteljica, napravljen je još jedan korak prema E, učinkovitijem zakonodavstvu protiv mafije e, o kojem će se osnažiti policijska i sudska suradnja te bolja razmjena informacija. Dionici koji e, su uključeni u pranje novca nailaze na svakakve načine kako bi prošli nekažnjeno. I zbog toga je jako važno da imamo europski zakonodavni okvir koji će tražiti neprestano ažuriranje kako bi bilo korak u korak sa stvarnošću i fenomenom koji se neprestano razvija, ali kako bi se poboljšala e, suradnja između zemalja članica koja je do sada stvarno nije bila dovoljna. Hvala vam. A sada... A sada sljedeći govornik je gospodin Kasa za pola minute. Pranje novca je posljedica e, kaznenih dijela. Imali smo primjere poduzetnika, prevaranata, političara koji jako dobro uspijevaju sakriti novac koji se nezakonito e, dobije. Istina je da je jednostavno nije jednostavno primijetiti da se sve to događa u kompleksnim strukturama. I vrlo često e, su uključeni i e, veliki broj financijskih institucija. Mnogi provode istrage, no mnogi i ne uspijevaju. I kada ne provode istrage ili ne prate slučajeve pranja novca, zviždači i istraživački novinari su ti koji e, se moraju izložiti kako bi otkrili takve stvari. Svi znamo što se dogodilo sa novinarima poput Jana Kučaka i Dafne Galicije. Sljedeći tjedan ćemo obilježiti drugu obljetnicu od kad je ubijena Dafne Karijana Galicija. E, institucije bi trebale biti učinkovitije u borbi protiv pranja novca. Da jesu, vjerojatno bi gospođa Galicija bila još uvijek živa. Ovo je stvarno pravi trenutak za promjenu. Nemoguće je da e, dobri i pošteni poduzetnici koji rade prema pravilima da se njih kažnjava, a oni korumpirani da čine što god ih je volja e, i na taj način naravno štete europskim građanima. Hvala vam. Hvala vam, a sada riječ ima Katerina Kinići, izvolite. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Borba protiv pranja novca je jedan od prioriteta. Ako želimo se boriti protiv najozbiljnijih oblika kriminala i to prekograničnog i kako bi se zaštitilo europsko gospodarstvo, te kako bismo zadržali povjerenje europskih građana u financijske institucije, nešto moramo učiniti. Očito je da je i dalje potrebno uh, usvojiti učinkovit sustav provedbe ako želimo spriječiti, utvrditi i kazniti ovakve ilegalne aktivnosti. Taj sustav traži razmjenu informaciju, um, tjesnu suradnju između policijskih i pravosudnih tijela te banaka te međunarodnu koordinaciju svih onih koji sudjeluju u tim istragama. Europska unija je nedavno usvojila važne e, zakonodavne akte. E, peta direktiva o pranju novci, zatim direktiva o razmjeni informacija među pravosudnim i policijskim tijelima i to je direktiva koja je stvarno o e, direktiva koja je bitna, koja usklađuje zakonodavnu pravnu definiciju pranja novca i daje veće ovlasti Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo za ovakvim slučajevima pranja novca. No svakako valja pratiti da li se takvi ti instrumenti provode i valja raditi na tome da se promiče e, tjesnija suradnja između bankarskih tijela na europskoj razini te na nacionalnih tijela te pravosudnih tijela e, zemalja članica. Hvala vam. Hvala vam gospođo Kinići. A sada riječ ima gospođa Ramona Strugariju. Izvolite. Hvala vam. Evo ja ću govoriti na rumunjskom. 180 milijardi eura. To je dakle jedan postetak BDP-a Europske unije e, dolazi iz e, sumnjivih aktivnosti i to svake godine. Četvrta direktiva o e, pranju novca je trebala biti usvojena do lipnja 2017. No stvarnost e, je da su zemlje članice zapravo premašila očekivanje. Jedan od ministara, na primjer Tuander, je s jedne strane imao dakle e, kriterije iz direktive, a s druge strane je pisao to ne treba primijeniti. No, Činjenica je da ni jedna zemlja članica nije u potpunosti prenijela četvrtu direktivu. Stoga peta direktiva treba biti usvojena do e, siječnja 2020. No do sada su je e, usvojile, do sada ju je prenijelo tek osam zemalja članica. Zašto? Zato što trebamo uredbu. To je odgovor. Budući da se direktive ne prenose, očito je da su nam potrebne uredbe i ne smijemo gubiti ni jednu jedinu minutu na to. Ovo je ključan, e, ovo je ključno područje za funkcioniranje Europske unije i za borbu protiv organiziranog kriminala. I moramo uspostaviti i e, oštre kazne za one zemlje koje ne poštuju i ne provode e, zakone. Hvala vam. A sada riječ ima gospodin Urtasun. Izvolite. Hvala vam. Gospođo predsjedavajuća. Ovo je ozbiljan problem kojeg nikako da riješimo. Milijuni i milijuni eura cure iz financijskog sustava, financiraju nezakonite djelatnosti, a skandali su nevjerojatni, samo jedni za drugom mogli bismo imati stvarno beskrajan popis e, skandala i svi ih vi dobro znate. I uvijek pronalazimo nekakve greške košta, u bankama, na primjer, nemaju odredbe protiv pranja novca, nedostatak inspekcija, nedostatak suradnje između zemalja članica. Sve su to itekako ozbiljni problemi. I zbog toga moramo učiniti više, moramo biti hrabriji u provedbi europskog zakonodavstva. E, ne možemo ovoliko kasniti sa provedbom četvrte e, direktive i ne možemo dozvoliti da nam se to ponovi sa petom direktivom. Drago mi je da ćemo donijeti rezoluciju e, u kojoj ćemo također istaknuti važnost praćenja situacije u trećim zemljama. E, drago mi je da ćemo e, definirati taj popis o visokorizičnim zemljama i jako je važno da ako se direktiva ne provodi kako treba, da se može provesti postupak kršenja europskog prava. Stoga mislim da svi moramo malo više raditi i koliko smo već puno puta tražili smatram da moramo e, osnovati jednu europsku e, agenciju ili jedno europsko tijelo kako bismo se borili protiv tog problema i to mora biti jedan od prioriteta ovog saziva. Hvala vam gospodine Urtasov. A sada riječ ima gospodin Živan, izvolite. Gospođo predsjedavajuća, hvala. E, poduzeća se svakodnevno suočavaju s formalizmom i s pretjerivanjem E, u borbi protiv pranja novca, a pritom mislim da postoji lipoci, licemjerje. Pravi razlog e, te gube, a to je pranje novca, je e, slobodno kretanje kapitala u svijetu. To omogućuje, ne bi bilo tolikog pranja novca bez bankarske mreže. Postoje suučesnici skrivaju se stvarni e, vlasnici kapitala i e, akteri u financijskim e, transakcijama. Ne smijemo zaboraviti temelje i zaklade koje skrivaju izbjegavanje, odnosno porezne utaje i sve to dovodi do velikog pranja novca i dovodi do dramatične situacije. Komisija

Gospođo povjereniče, sama rasprava i isto tako javljanje za riječ pokazuju koliko je važno i koliko je ispravno da mi kao europska e, predstavnici građana još jednom e, govorimo o temi sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma. Zbog čega je to tako? Još uvijek se godišnje u Europskoj uniji 110 milijarde eura e, opere, još uvijek deset eh, velikih europskih banaka eh, uključeno u skandale oko pranja novca i još uvijek imamo jasnu raskorak između obaveza s jedne strane koje smo dogovorili i s druge strane realizacija ovih odredbi još uvijek eh, imamo nedostatak nadzornih mehanizama nedostatak sankcija i nedostatak ljudstva, a isto tako i nedostatak novaca za upravo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo u provedbi direktive u proširanju pranja novca. Još uvijek četvrtu direktivu nismo prenijeli. Peta direktiva treba je prenijeti do sječna 2021. godine. Još uvijek imamo i situaciju da kroz nedostatak svih ovih elemenata u realizaciji zapravo dolazi do zakonskih rupa koje e, na neki način oslabljuju zajednički tržište i bankovnu uniju i zaštitu i nadzorne mehanizme oslabljuju istovremeno. I zbog toga jest i upravo e, krajnje vrijeme da učinimo sve da postane ova direktiva uredbom kako bismo ojačali europu i da bismo kontrolirali i sankcionirali sve ono što je pokazalo se kao nedostatak da moramo eh, krenuti sa riječi na djela, moramo surađivati, ne smijemo se izdvajati i isto tako zatvarati vlastite granice jer inače drugim e, putevima nećemo uspjeti spriječiti pranje novca i uzvršiti sve ono za što smo se zajednički obvezali. Kiitos edustaja Karas. Ja sitten... Hvala gospodine Karas. Sljedeći govornik je Nina Čil. jedna i pol minuta. Hvala. Skandali kojima svjedočimo u nekoliko, uz prošlih nekoliko godina, čuli smo o tome koliko je milijardi eura oprano. I sve to dovelo do toga da je ljudima dosta. Dosta im je da su oni uvijek ti koji moraju podnijeti e, teret gospodarskih kriza. Dosta im je da su najbogatiji u našem društvu zapravo kriminalci i da se uvijek uspiju izvući te sakriti svoj novac od nadzora i od poreznih uprava. Evo još jedan primjer koji smo čili, čuli kasnije. 200 milijuna eura, sumnjiva transakcija prije 8 godina u Estoniji. Unatoč tome što su sada E, pokrenuti kazneni postupci u nekoliko e, zemalja. EBA je odbila e, postupak, to je tvrdnju da je tu došlo do kršenja zakonodavstva Unije. Komisija je prije nekoliko tjedana rekla da još uvijek ispituje taj predmet. Postoji još stvarno jako puno primjera. Ne možemo jednostavno čekati da se dogodi još jedan veliki skandal. E, u sustavu i u zakonodavstvu postoji previše praznina koje kriminalcima i onima koji žele iskrivljavati prava nude brojne mogućnosti. Stoga ako se mi ne budemo borili protiv prekograničnog kriminala ovdje u ovom domu, tko će to učiniti? Kako će komisija osigurati da imamo oštrija pravila? Moramo ići dalje sa instrumentima koje imamo na raspolaganju. I zakonodavstvo se mora provoditi u svim zemljama članicama. I evo brzo pitanje za komisiju. Što radimo kako bismo istražili e, tisuće tvrtki koje su registrirane u poreznim oazama? Ko je s njima povezan i koja je njihova svrha? Hvala vam. Hvala. A sada riječ ima Anthony Hook. Izvolite. Hvala vam. Bilo mi je drago da sam postao zastupnik u parlamentu nakon što se 16 godina bavim kaznenim zakonom. Bio sam i tužitelj u Ujedinjenoj kraljevini. I što sam vidio u svom radu? Da je pranje novca posvuda. Dakle, to se može ponovno uložiti u um, trgovinu drongom, u trgovinu ljudom, u trgovinu um, oružjem i tu netko izgubi život. Može se premješati iz zemlje u zemlju, koristiti za kupovinu luksuznih, uh, luksuzne imovine, luksuznih uh, automobila ili tako dalje. U mojoj zemlji policija procjenjuje da se svake godine opere 100 milijardi funti a teško je to pratiti zato što su ovlasti podijeljene. Nevjerojatno je da zemlje članice, neke zemlje članice nisu ovo zakonodavstvo provele u praksu. A moramo imati partnerstvo koje seže dalje od Europske unije. Novac, se pere, novac koji se pere ide u Aziju, Afriku, Ameriku. Moramo pronaći način da pratimo taj novac i pronađemo kriminalce. Moramo pronaći promijeniti kulturu u kojoj E, neki tužitelji i neka pravosudna tijela smatraju da to nije toliko važan problem. Ja se nadam da će nova komisija se baviti e, ovom temom malo ozbiljnije. Hvala vam. Hvala vam gospodine Huk. A sada riječ ima gospodin Peksa. Izvolite. Ja ću govoriti na češkom. Hvala vam. Ovo je jedno od ključnih pitanja za borbu protiv organiziranog kriminala, ali isto tako kako bi se e, zaštitili građani i ispoštovalo načelo transparentnosti. Zbog toga su četvrta i peta direktiva ključne problem je što njihova provedba nije dobra. Čak ni četvrta direktiva se ne provodi kako treba. Tako da očito da treba napraviti više. Tražim od komisije da se pravo provodi. Ne možemo nastaviti na ovaj način. Povjerenice Jurova valja voditi računa o tome da treba više raditi i da moramo biti učinkoviti ako želimo uspostaviti učinkovite mehanizme nadzora. Uvjeren sam da u Češkoj također treba više transparentnosti kad je riječ o fondovima. Mislim da zemlje članice ne smiju ograničavati transparentnost niti za uspostavu tih registara. Ne smijemo dopustiti e, greške koje smo počinili u prošlosti. Hvala vam gospodine Peksa. A sada riječ ima Emil Radev. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća, dragi kolege ova rezolucija poziva sve države članice da učinkovito e, provede e, zakonodavstvo koje se odnosi na borbu protiv pranja novca. Prije svega mislim na četvrtu i petu e, direktivu o borbi protiv pranja novca. Postoji razlog za kritiku jer značajan broj država članica još uvijek nisu preuzele u svoje zakonodavstvo Um, odredbe četvrte direktive, a uskoro moramo biti spremni preuzeti i petu. E, trebamo spriječiti financiranje terorizma i tako spriječiti napade na Europsku uniju. E, sadašnji pravni okvir Europske unije u kontekstu borbe protiv pranja novca dalek je, daleko od savršenstva. Zato je jako važno stvoriti zajednički, sveobuhvatni europski pristup kako bismo maksimizirali svoje napore u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Europska unija mora biti u stanju nositi se s pranjem novca i boriti se protiv financiranja terorizma na učinkoviti i autonoman način, pogotovo kad je riječ o uvrštavanje trećih zemalja na crnu listu Europske unije. Hvala. Hvala. Gospodine Radev, sada predajem riječ gospodinu Volksangu. Hvala. 2000, od 2007. do 2015. godine e, Danska banka imala je partnera u Estoniji koja je radila kao centrala e, za pranje novca u vrijednosti od 200 milijardi eura E, bilo je upozorenja, ali danske vlasti nisu napravile ništa. Kao što je rečeno, u travnju e, Europsko nadzorno tijelo za banke je reklo da nije došlo do povrede europskog prava i da danske vlasti nisu ni u čemu pogriješile. Mislim da to pokazuje da postoji nešto suštinski krivo u sustavu i potrebne su promjene. Čini se da je glavni problem to da nacionalne vlasti koje nadzire europsko nadzorno tijelo sjede u samom odboru tog europskog tijela i mogu odbiti izvješće koje je kritički nastrojeno prema državama članicama. Mislim da to treba promijeniti i nadam se da se komisija slaže i zanima me što komisija predlaže kako reformirati upravljanje eh, Europskom eh, agencijom za banke. Hvala. Gospodine uh, eh, Fuglsang, Sljedeći govornik je gospodin Kovarik. Imate minutu i pol. Hvala gospodine predsjedavajući, gospođo predsjedavajuća, gospodin, gospođo povjerenice. Borba protiv pranja novca jako je e, važna politika i veliki prekogranični izazov. fragmentarni pristup u provedbi i e, zakonodavstva i borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma je problematična. Trebamo osigurati bolju provedbu europskih propisa. U okviru eh, pete direktive za borbu protiv pranja novca, niz kolektivnih mjera su poduzete kako bi se riješili postojeći nedostaci. Važno je da prilikom preuzimanja direktive u nacionalno zakonodavstvo države članice surađuju na kritičnim eh, eh, točkama koje su uvrštene. E, potrebno je dobro dijeliti informacije i na razini nadziranja, ali i e, u, e, na razini financijskih institucija. Trebamo bolje koristiti i moderne tehnologije s ciljem poboljšavanja interkonektivnosti relevantnih baza podataka s ciljem povećanja pristupa podataka i, poboljšanja prekogranične suradnje. Isto tako, pred nama su i novi izazovi kripto podaci su ovdje i stoga trebamo prilagoditi naš pristup i obuhvatiti te izazove našim zakonodavstvom. Bitno reagirati brzo, treba preuzeti odgovornost i brzo reagirati kako bismo spriječili ilegalan tok novca u Europi. Hvala. Hvala gospodine Kovarik. Sada predajem riječ gospođa Tomc. Hvala što ste mi dali riječ. E, jako je dobro imati e, učinkovito zakonodavstvo, ali to nije dovoljno ako imate ljude koji žele kršiti to zakonodavstvo. To su ljudi koji imaju novca i dovoljno odvjetnika da bi koji će ih dobro savjetovati oko toga kako zaobići zakonodavstvo. Tako mogu utjecati čak i na sudove. Čak i ovdje u e, odboru za istraživanje e, panamskih dokumenata vidjeli smo transakcije u vrijednosti od e, jedne milijarde. Puno je novca dano za financiranje terorizma i ništa, ništa se na kraju nije dogodilo. Neke kompanije su povezane sa našim gradonačelnikom Ljubljane i i 29 milijuna je oprano i nakon toga je završilo na Malti i sada sve ide kroz neke e, kompanije koje su ilegalne. Postoje pravila, postoje e, postoji pravna osnova, dakle postoji zakonodavstvo, ali ono što je potrebno je jedan dobar sustav i dobri ljudi koji će biti u stanju istražiti ovakva e, djela i e, provesti e, progon počinitelja. Što komisija može napraviti s tim anomalijama? Trebamo imati dovoljno ovlasti kako bismo djelovali u slučajevima kada nacionalne vlasti nisu dovoljno efikasne. Hvala. Sada prelazimo na postupak e, smatram za riječ. Dva govornika su prijavljena, mogu prihvatiti. Ovo govornik gospodin Lopis Aguilera, izvolite, kao predsjednik e, odbora Libe. Izvolite. Hvala vam, povjerenice Jurove, ministrice. Borba protiv e, korupcije i organiziranog kriminala su važne Europskoj uniji i to ne samo iz gospodarskih razloga i zbog toga nam je potreban instrument kaznenog prava protiv pranja novca i protiv financiranja terorizma. Neki od naših zastupnika, čak i ja, sam sudjelovao u radu komis odbora e, za istragu dokumenta iz Panama. I rezultati su ovdje. Evo, imamo petu direktivu u kojem ćemo poboljšati transparentnost, razmjenu e, podataka, e, sprečavanje korištenja mm, prepaid instrumenata u e, pranju novca i financiranju terorizma. No jednako je bitno kao sve ove mjere paziti da li se ova direktiva pravilno provodi u svim zemljama članicama i upravo je to i svrha ove rasprave. Dakle, valja inzistirati na provedbi ciljeva i to u rokovima koje je definirala komisija i naravno u slučaju zemalja koje to ne poštuju pokretati e, postupke za kršenje prava za, zakonodavstva Europske unije. Hvala gospodinu Lopesu Aguilaru. Gospodin e, Marek je sljedeći. Mikrofon nije uključen. E, različiti skandali u bankarskom sektoru, bilo u Danskoj, Njemačkoj, zatim e, e, ABLA, IBL druge banke vezane uz pranje novca su šokirale europljane i oslabjele suradnju. Podsjetimo sve da su nam trebale američke vlasti da pojasne ili podcrtaju naše slabosti. E, agencije za financijske obavještene podatke ne razmjenjuju informacije. Države članice ne e, provode zakonodavstvo i podrivaju suradnju, a brojne banke ne primjenjuju ujednačena europska pravila. Problem je stvaran, kao što je već rečeno. E, otprilike 1% BDP-a u Europskoj uniji je uključen u sumnjive financijske aktivnosti. Nedostatak e, koordiniranog djelovanja u pogledu e, zakonodavstva vezanog uz borbu protiv pranja novca već e, oslabljuje već fragmentirano financijsko tržište. Novi zakonodavni prijedlozi su besmisleni ako ne postoji veća volja, politička volja od strane država članica za suradnju. Hvala, gospodine Belka, a sada da zaključimo raspravu, predem riječ gospođi Jurovoj. Ova rasprava jasno pokazuje da će ovo biti prioritet i dalje i u sljedećem mandatu. čula sam doprinose e, vas koji ste sudjelovali u borbi protiv pranja novca u mandatu koji sada završava puno korisnoga je napravljeno i u pogledu zakonodavstva i u pogledu nadzora i pritiska u svezi provedbe zakonodavstva. Nikad ne bih rekla da je situacija idealna ili da nema prostora za poboljšanje. U sljedećoj će mandatu komisije i u ovom sazivu parlamenta e, to će biti isto prioritet, treba će djelovati i slažem se da bi mogla se uvesti uredba koja će spriječiti e, države članice da ne primjenjuju e, odredbe čiji je cilj borba protiv pranja novca. Govorimo o teškim zločinima, organiziranom kriminalitetu, govorimo i o povjerenju ljudi građani imaju povjerenje u nas da ćemo učiniti nešto da promijenimo situaciju i povećamo efikasnost. Želimo zdrav financijski sustav u Europi. To je važan element e, europskog prosperiteta. Stoga moramo utvrditi rizike i e, riješiti ih putem dobrih pravila koje će svi provoditi. Oni od, među vama koji su rekli da je sustav onoliko uh, snažan koliko je snažna najslabija uh, karika. Ja se s time slažem. Sve države članice moraju, moraju ozbiljno ovo shvatiti. Čula sam da se o tome treba raspravljati. Uh, svi bi trebali imati istu motivaciju. Svi trebaju željeti da se zakonodavstvo provodi. To je ključni zadatak država članica ali imamo negativnu motivaciju, a to je postupak u slučaju povrede zakonodavstva Europske unije. Evo, evo reći ću vam što činimo. Kad je riječ o prvoj direktivi o borbi protiv pranja novca, e, proces nadzora je doveo do e, postupka zbog povrede prava Unije protiv svih država članica. Za sada je taj postupak zatvoren eh, za pet država članica, za ostale je eh, izdano pismo eh, upozorenja i postupak se nastavlja. Kad je riječ o, o sljedećoj direktivi, E, koja treba biti preuzeta u prvom mjesecu iduće godine. E, pet država članica je e, navelo da su uveli mjere za preuzimanje, a tri države članice su preuzele direktivu. Naravno, pratimo situaciju, pratimo stanje i reagirat ćemo vrlo brzo nakon dolaska datuma za početak provedbe nove direktive. Ja sam vam rekla da će uredba biti potrebna. Mislim da je to potreban korak. Naravno, ja napuštam ovaj resor. To je samo moje osobno mišljenje nakon što sam radila na ovom na ovome. Nakon što smo usvojili četvrtu i petu direktivu, e, peta direktiva je usvojena tijekom mog mandata i to je bila jasna i brza reakcija na skandal vezano uz panamske dokumente i na terorističke napade koje koji su se mogli e, predvidjeti ranije zbog anonimnih e, uplata e, moramo reagirati na jasan zahtjev da osiguramo e, veliku transparentnost stvarnog vlasništva. Moramo reagirati na ono što je gospodin e, Kornešip, odnosno gospodin Peksa rekao. Osobno jako želim da stvarni vlasnici e, budu uvedeni u registar koji će biti potpuno otvoren i transparentan, otvoren za javnost i da se ne pravi razlika između onih koji imaju pravni interes, a tko nema, a to uključuje i novinare. I kada ćemo imati, dakle imat ćemo takve javne registre za trust fundove i i dobit ćemo mogućnost dobivanja informacija o vlasnicima drugih fondova. E, što dalje? Potpuna provedba uredbe o suradnji vezanoj uz financijsko obavještajne podatke. E, hvala kolegi na naporima. On je bio izvjestitelj e, za taj zakonodavni dokument. On bi mogao potvrditi da je bilo jako teško uvjeriti države članice da se odluče za mjere kako bi e, jedinice za financijske obavještajne podatke surađivale e, i da bi dijelile podatke unutar jedne zemlje. Još ih je teže biti uvjer, e, teško bilo, još ih je teže bilo uvjeriti da surađuju E, i prekogranično. Slažem se, prekogranična suradnja je vrlo slaba, mi pokušavamo je osnažiti ovim novim zakonodavnim e, aktom, ali nije bilo lako i morali smo pristati na kompromise. Očekujem da će u novom mandatu biti ostvaren napredak. Nadalje, jedno tijelo za nadzor pa e, europsko nadzorno tijelo za bankarstvo e, treba imati snažne ovlasti to je isto tako zakonodavno riješeno e, treba osigurati bolju prikupljanje podataka i mogućnost djelovanja kada se čini da države članice ne djeluju što je bio slučaj s ovom danskom bankom i estonskom bankom nije jasno kako je moguće da tijekom 5-6 godina da se novac pere i to u iznosu do 200 milijardi e, eura i da to nitko nije primijetio. Pa tko je tu zakazao? E, istraga je dalje u tijeku i saznaćemo sa sigurnošću tko je zakazao u sustavu. Danska je u međuvremenu promijenila svoje zakonodavstvo, tako da ipak postoje reakcije, ali slažem se da postoji, treba postojati jedno snažno tijelo Unije koje će vršiti nadzor. Onda smo čuli e, pitanje gospođe Tomc, e, tko će djelovati kada države članice e, zakažu u području kaznenog prava. Pa europski javni tužitelj će početi djelovati od 11. mjeseca iduće godine. To tijelo imat će specijalizirane tužitelje specijalizirane za financijski e, kriminal i vidjet ćemo hoće li Europski ured javnog tužitelja e, moći preuzeti te ovlasti. Znam da predugo govorim, ali čula sam, postavljeno mi je puno pitanja, tako da ću sada evo zaključiti. Gospodin Kaza je spomenuo zviždače i direktivu o zviždačima. To je nešto što može isto tako biti od koristi. Hvala vam puno na strpljenju doista sam stekla dojam Imala sam potrebu e, i obvezu reagirati na vaše komentare i pitanja jer je ovo stvarno prioritet i treba ovo politički dobro riješiti na razini Europske unije u sljedećem mandatu. Hvala vam. Hvala povjerenice. Mislim da je jako dobro što uvijek odgovarate na, na pitanja eurozastupnika što ne čine svi povjerenici, tako da vam puno hvala na vašem eh, angažmanu i uključenosti u, raspravu o ovoj vrlo važnoj temi. Sada predajem riječ eh, gospođi eh, Tupu Rajnen, ministrici, koja će nam se obratiti u ime vijeća. Ministrice, znam da vam je dan dugačak, hvala što ste cijelo vrijeme s nama. Dame i gospodo, hvala vam na ovoj raspravi E, čula sam vrlo e, vrijedne komentare, to je nešto što mi je bilo vrlo zanimljivo. E, cijenim i komentare komisije. Drago mi je i što komisija puca visoko. Čuli smo pitanje o djelovanju vijeća vezano uz pranje novca i zbog skandala. Ja se slažem, to je problem. Trebamo doći do srži problema i riješiti to bolje. Ako zaključimo da dosadašnje mjere nisu dovoljne, pokušavamo, počinjemo analizirati e, postmortem e, reviziju komisije i e, vijeće će o tome razgovarati u listopadu, znači idućeg mjeseca i planiramo do prosinca ove godine e, doći do zaključaka, tako da dijela će uslijediti. Također koristim ovu priliku da ponovnim koliko predsjedništvo smatra važnim borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. E, želim zajedničku borbu u tom području. Poruka u ovoj raspravi je vrlo jasna. E, više treba učiniti na borbi protiv pranja novca i temu su, raspravu o ovoj temi su poduprle različite političke grupacije. Ja ću, ja ću svoju, eh, ja ću tu poruku prenijeti i eh, ministrima financija